Le président de la République de Bulgarie predsjednik eh, Republike Bugarske, gospodin Rosen Plevnelijeva. Sehr geehrter Herr Staatspräsident Poštovani predsjedniče Republike Bugarske, dobrodošli u Europskom parlamentu. Velika nam je čast što ste danas s nama. E, vi ste e, tijekom godina održavali uske veze sa e, ovim domom kao predsjednik Bugarske a i u posljednje dvije godine u ovoj izbjegličkoj krizi, migracijskoj krizi, Bugarska je e, se našla pred velikim izazovom. E, stoga nam je velika čast da nam se danas obratite. Imate riječ, izvolite. Mr. President, Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici u Europskom parlamentu, ekscelencije, dame i gospodo, poštovani prijatelji. Veliko mi je zadovoljstvo što vam se danas mogu obratiti kao predsjednik Bugarske.